et peut même, dans certains cas, plomber la compétitivité d'un État membre. Merci, je vous remercie. Thank you very much. I was just informed that on behalf of the ARDA group, uh, um, this is um, Frau Müller who is going to speak. So as for the um, shadow rapporteur, um, so Hitema, uh, I would like to give the floor to, to Frau Müller.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 Thank you very much. Uh, the next is uh, Ms. Dali. Grazzi, Chair. fil-fat fl aħħar snin konna kam il-darba involuti um, f'diskussjonijiet regolari dwar il-glifosat uh, b'mod speċifiku madwar il-pesticida b'mod generali. U il-kollega tiegħi Susan Melior semmiet ukoll il-fiduċja tan-nies u naħseb li dan huwa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 blive enige om at være ambitiøse i vores krav til, at medlemslandene skal levere øh, og komme i gang med det her. Øh, der skal lægges pres på dem, så vi kan leve op til, øh, til de mål, vi har sat os, blandt andet i Paris-aftalen. Tak for ordet. Thank you very much. Uh, again, for the shadow rapporteurs, we have three minutes, and for the additional contribution, two minutes. The first shadow rapporteur, um, instead of Mr. Grzyb, um, Frau Sommer.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 Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. E, evo samo nekoliko činjenica da se osvrnem na prošlost. 2013, e, 2013. godine kada je, e, kad je pregovarana ova direktiva o infrastrukturi za alternativna goriva, prijedlog komisije je bio da se uvedu obvezujući ciljevi za države članice i da ti ciljevi budu ispunjeni do 2020. godine u pregovorima s vijećem nažalost dogodili su se određeni kompromisi jedan kompromis se još može nekako prihvatiti da se sve skupa odgađa do. two thousand and twenty godine a drugi kompromis koji se uzastopno pokazuje kao loš kada ulazimo u pregovore s vijećem a to je da se ne uvode obvezujući ciljevi. i koji su rezultati toga? dakle ono što je komisija u svom e, izvješću navela dakle rokovi za e, e, nacionalne okvire politika dakle nekakvu strategiju kako bi trebalo tu infrastrukturu graditi je bio dvije i pol godine nakon što je direktiva izglasana u europskom parlamentu dakle to je bio osamnaest e, studeni. two thousand and godine godinu dana nakon toga dakle u studenom. two thousand and godine rezultati su porazni. dvije države članice uopće nisu poslale nacionalni okvir politika. Od preostalih država članica svega osam je donijelo koliko toliko odgovarajući nacionalni okvir politika koji bi trebao biti e, kompleksan, odnosno kompletan u smislu pokrivenosti znači svih područja. I sad ako idemo uspoređivati naše e, dosadašnje neostvarivanje smanjenja emisija u e, sektoru transporta o ovisnosti sektoru transporta o fosilnim gorivima i s druge strane e, nastojanje Europske unije da se do 2030. godine izgradi ta core network od TNT-a, da 2050. godine imamo comprehensive network, dakle ona šira znači koja će pokriti i udaljena područja i udaljena područja, rubna područja Europske unije i da je rok za e, realizaciju ovih nacionalnih e, okvira politike za infrastrukturu za alternativna goriva bio. two thousand and twenty godini može se ustanoviti da zapravo ako ovako nastavimo provoditi politiku da mi nećemo ispuniti niti jedan od tih ciljeva. Dakle, nećemo imati povezanu Europsku uniju, nećemo imati niti jezgru mreže, nećemo imati infrastrukturu za alternativna goriva. Dakle, što ćemo imati? Imat ćemo i dalje veliku ovisnost o uvozu fosilnih goriva, imat ćemo i dalje velike emisije u, u sektoru transporta, a sve samo zbog toga što države članice nisu sposobne implementirati politiku, nisu sposobne zapravo odgovoriti na izazove koje imamo u Pariškom sporazumu. Da se osvrnem samo za neke od, od e, ovih alternativnih goriva, dakle električna energija, e, deset članica nije pokazalo nikakvu ambiciju za izgradnju infrastrukture za punionice za električna vozila. A mi sada idemo u nove direktive, znači o energetskoj učinkovitosti, o e, energetskoj učinkovitosti zgradama dalje e, Stlačni prirodni plin, nedovoljna pokrivenost osnovne TNT mreže, nedovoljna pokrivenost morskih luka i riječnih tokova. Dakle, svega onoga što bi zapravo trebalo unaprijediti e, promet u EU i smanjiti njegove emisije. E, dakle, preporučam da mi u ovom izvješću budemo malo oštriji i da tražimo zapravo da komisija ponovo pokrene znači obnovu, odnosno reviziju te direktive i da se upravo zbog e, rizika da se ne ispune niti ciljevi izgradnje uspostave znači te temeljne europske, transeuropske mreže uvedu obvezujući ciljevi za države članice. Dali smo im vremena da to bude dobrovoljno i vidimo kakvi su se rezultati. Dakle, ošto da moramo ići na obvezujuće. Hvala lijepa. Thank you. Uh, the next speaker is uh, Ms. <clears throat> Grazie Presidente.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 But we uh, rest assured we are looking very carefully into this and we will very carefully evaluate the needs for revising this directive and uh, the relevance of a different mechanisms to increase its effectiveness. Thank you. Thank you very much. And um, finally, I give back the floor for two minutes for the uh, rapporteur. <clears throat> Jamen, kære kollegaer, tak for jeres uh, kommentarer. Jeg kan jo høre, at vi sådan grundlæggende er enige. Uh, jeg håber, I stiller nogle ændringsforslag, og måske kan vi endda gøre